Chers collègues, bonjour. Dobro jutro, drage kolege. Većina članova e, ovog odbora je već stigla, pa e, proglašavam sastanak otvorenim. Cilj današnjeg sastanka je da se ustanovi predsjedništvo istražnog odbora o e, emisijama u automobilskom sektoru. E, izabrat će se dakle predsjednik i potpredsjednik u skladu s člankom 204. poslovnika parlamenta. Najprije ćemo birati predsjednika, a nakon toga potpredsjednike. Imamo stalne zamjenike e, koje su e, tu jer su ih njihovi klubovi odredili E, da zamijene stalne članove. Gospodin Wim van de Kamp njega mijenja gospođa Klun, gospođa Montero de Aguiar, nju mijenja gospodin Gambus. E, to, oni su iz redova pučana. E, socijalisti Massimo Paolucci mijenja ga Nikola Danti. A u u Mario Borgecio zamjenjuje kolegu. Svi ste to prihvatili. Dopustite mi da provjerim imate li svi vi glasačke kartice za slučaj da nam to bude potrebno. Moram također provjeriti imamo li kvorum. Kvorum je od 12 članova, prema tome nema problema jer je vas ovdje više od 12. Pozivam sada kandidate za mjesto predsjednika odbora. Tko je kandidat? Izvolite. Hvala. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata želim imenovati Katlin van Brent za predsjednicu odbora. Hvala. Javili se još netko? Gospodine Karinž, Hvala. U duhu Europskog parlamenta i općenito suradnje, Europska pučka stranka nema prigovora na to da gospođa Katlin Van Brent bude predsjednica ovog odbora. Međutim, želim reći da će Europska pučka stranka učiniti sve kako se ovaj odbor ne bi pretvorio u lovna vještice protiv automobilske industrije ili pak tehnologije dizel goriva i dizel motora gdje je Europa ona koja prednjači u toj tehnologiji u svijetu. Europi je potrebna industrija, mi to naravno, e, to nam je zadatak, moramo uskladiti s potrebama okoliša. Hvala lijepa. Dakle, socijalisti su predstavili kandidaturu gospođe Van Brent. Pitam sada gospođu Van Brent, slaže li se ona s tim? Da, slažem se. Ustanovila sam dakle da je kandidatkinja ispunila izjavu o financijskim interesima eh, ispravno i prema tome nema više problema pa možemo preći na glasanje. S obzirom da imamo i jednu i jedinu kandidatkinju, predlažem da eh, je eh, zajedničkim odobravanjem izaberemo. Donc personne n'ayant réclamé le vote à bulletin secret, eh bien, euh, je félicite. Nitko nije tražio da glasanje bude tajno, pa čestitam gospođi Ivan Brent na tome što je izabrana, to e, općom aklamacijom i vrlo brzo. Molim je da zauzme mjesto za predsjedničkim stolom. Ovim se moja uloga ovdje završava. Good morning, uh, dear colleagues. Um, e, dobro jutro, dragi kolege. E, neću sada održati govor, međutim, izrazit ću zaista duboku zahvalnost podršci svih klubova zastupnika. Želim razuvjeriti naročito članove Europske pučke stranke, ali i druge iz ovog istražnog odbora da ću biti transparentna i otvorena predsjednica surađivati svima u predsjedništvu s koordinatorima i sa svakim članom kako bi ovo bio razuman istražni odbor i e, moramo učiniti sve da odbor radi učinkovito te da postignemo ono što nam je cilj kako bismo u budućnosti bolje primjenjivali europske zakone. Hvala svima. Prelazim sada na izbor potpredsjednika. Kao što je već rečeno na ovom sastanku, kvorum imamo. Nemamo više što reći e, niti o e, članovima koji su ovdje kao zamjenici. Moram dakle postaviti pitanje tko je kandidat za mjesto prvo potpredsjednika. Gospodine Karenč, imate riječ. Hvala. U ime Europske pučke stranke želim imenovati i kandidirati Ivu Beleta. Gospodine Belet, slažete li se s kandidaturom? Slažem se. Ima li još kandidata iz redova drugih političkih stranaka? Nema. Možemo li dakle birati aklamacijom? Ivo, if you could join me up here. Molim vas, Ivo da dođete kraj mene, mogli bismo govoriti i nizozemski. Well, it's Flemish, but um, Okay, then I can go to the election. Prelazim sada na izbor drugog potpredsjednika. Ima li kandidata? Gospodine Hinkal, imate riječ. U ime kluba zastupnika ECR htio bih imenovati gospodina um, Marka Demesmakera. Gospodine Demesmaker, da li se slažete? Naravno, draga kolegice, izvrtno. Imali i kandidata iz nekih drugih klubova zastupnika? Nema. Možemo li i ovog puta postupiti aklamacijom? Da, Mark, evo, pridružite nam se za predsjedničkim stolom. Ono sada postaje flamanski parlament. But this is not the natural coalition of the Flemish uh, <laughs> In the future. <laughs> In the future.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 Možemo li sada preći na izbor trećeg podpredsjednika? Ima li kandidata za to mjesto? Draga predsjednice, drage kolege, GUNCL predlaže e, gospođu Katarinu Konječnu, koja eto ne govori istim jezikom kao i vi pa eh, nažalost ne govorim eh, njezinim jezikom. Eh, slaže li se, gospođa Konječna? Da. Ima li još kandidata? Ne. Onda, dakle, molim da se ovo obavi aklamacijom i molim gospođa Konječna da nam se pridružite za ovim stolom. Absolutely. <laughs> okay, can I go for the election of the last and of... Dakle, pređemo sada na izbor posljednjeg četvrtog potpredsjednika. Gospodine Ajkaut, imate riječ. Dobro jutro. <clears throat> I baš je lijepo ima nas toliko koji govorimo nizozemski, pa ćemo zato mi predložiti nekog Nitko nije iz nizozemskog govornog područja, mi zato predlažemo e, kao zeleni gospođu Karimu Deli. E, predstavljate li gospođu Deli? Da, prihvaćam, hvala. Ima li još prijedloga? Ne, nema, pa vas molim da ponovno preslijedimo izboru potpredsjednice aklamacijom. Hvala. Drage kolege, stvarno je proteklo više nego li glatko i naravno, gospođo Deli, molim vas da se sjednete do nas. Dear colleagues, um, the only thing that... Uh... E, dragi kolege, još nas jedino dijeli od uh, toga da odemo na kavu. Najava kada će se sastati e, naš odbor sljedeći puta. Dakle, bit će to utorak 22. ožujka od 15 do 18.30 sati na sastanku koordinatora i predsjedništva napravit će se program rada do kraja godine, do onda ćemo napraviti prijedlog. A naravno imamo puno posla u sljedećih nekoliko tjedana. Moramo odrediti metodologiju rada, moramo vidjeti tko ćemo, ćemo pozivati na sastanke, no prvi sastanak bit će sastanak koordinatora koji će se održati u četvrtak 10. ožujka u 10 sati, a završit ćemo malo prije glasanja. bit će to naravno u Strasburu. Tajništvo će vas e, informirati o točnom mjestu gdje će se održati sastanak. Dakle, e, a sastanak će biti e, samog odvora 22. ožujka gdje ćemo govoriti o tome na koji način će raditi naš istražni odbor, a do onda ćemo mi prirediti prijedloge. I naravno kako bismo mogli organizirati sastanak s koordinatorima, Važno je da svaki klub zastupnika e, obavijesti tajništvo i predsjedniku koga će imenovati za koordinatora u radu našeg odbora. Hvala i vidimo se 22. ožujka.